Most Weber Svake se godine provodi istraživanje o tome kako europski građani vide Europsku uniju. Svaki puta više od 50% građana kaže da je najveće postignuće Europske unije slobodno kretanje. I postoje dobri razlozi za takav odgovor u Europi gdje su desetljećima ljudi, čak i obitelji bili razdvojeni e, granicama i graničnim kontrolama, da žive zajedno na području gdje je e, kretanje slobodno, daje nam osjećaj kao da živimo u jednoj velikoj kući. Isto tako vrlo je lako primijetiti gospodarske koristi za naše poduzetnike. I onda zašto nam je trebalo više od godinu i pol da postignemo dogovor o nečemu što je toliko žele i cijene europski građani. Odgovor je i jednostavan i kompliciran u isto vrijedne. Populistički e, pristup u nekoliko zemalja članica u Europske e, unije, izbori u pojedinim zemljama članicama, no eto nas, ovdje smo. Tekst o e, šengenskim propisima definira jasna pravila te odgovornosti za situaciji o ponovnom uvođenju kontrola na unutarnjim granicama i jasno definira pravila kako bi se izbjegao svaki oblik zlouporabe. Moram priznati da bih voljela da dakle, donesemo odluku o ponovnom uvođenju granica, no očito vrijeme za to još nije došlo. No, Ipak, kroz ovaj smo sustav pružili dodatna e, jamstva i osigurali da se sustav neće zlouporabiti. Trenutačne mogućnosti za ponovno uvođenje graničnih kontrola su pojašnjene i moramo primijetiti test proporcionalnosti koji mjeri učinak, da li se provode odgovarajuće konzultacije i sastanci, u zemljama koje je pogodilo uvođenje unutarnjih kontrola te mišljenje komisije. Nova mogućnost da se ponovno uvedu granične kontrole, što je bio zahtjev od strane vijeća prema komisiji još od prije dvije godine, to će biti dakle, rješenje kao jedno rješenje u vrlo um, posebnim okolnostima. No u tom slučaju prijedlog će doći od komisije i to nakon detaljne evaluacije. Osim ostalih um, odgovornosti i provjera, moramo reći da je ponovno uveden navod kojim se obvezujemo na ponovnu uh, obvezu iz 2011. Dakle, na... Uh, Osobe koje dolaze iz trećih zemalja ne bi smjele biti viđene kao prijetnja našoj sigurnosti. Uvođenje graničnih kontrola na temelju e, prijetnji javnom zdravlju ili javnom e, sigurnosti javnosti, dakle ne smije biti dulje od dva mjeseca. Komisija bi trebala jednom godišnje slati izvještaj o funkcioniranju sustava i izvještaj mora sadržavati cijeli popis aktivnosti koje su poduzete tokom te godine. Htjela bih reći nekoliko riječi o izvještaju e, gospodina Koelja. Glavno postignuće ovdje je izvještaj je rad komisije. Ona je do sada bila isključivo promatrač u budućnosti komisija će biti odgovorna za sve odluke koje će se donositi ili u procesu komitologije zajedno sa zemljama članicama ili samostalno. Vijeće može dati preporuke isključivo na temelju e, prijedloga komisije. Isto tako bilo je interesantno zamijetiti da zajednička izjava od strane tri institucija je izdana i kaže da svaka buduća, svaki budući prijedlog e, komisije dakle za bilo kakvu izmjenu se mora prvo poslati parlamentu na razmatranje. Ako se to usvoji, to će biti presedan dakle za članak 70 koji kaže da se mm, parlament mora konzultirati samo kao savjetodavno tijelo. Hvala vam. Sada u ime vijeća gospođa Creighton. Uh, Hvala. U ime Irskog predsjedništva želim iskazati svoje zadovoljstvo zbog činjenice da smo postigli sporazum o zakonodavnom paketu mjera za šengensko upravljanje. Ovaj sporazum odgovara na zahtjev Europskog vijeća iz lipnja 2011. kada je zatraženo da se postojeći mehanizam evaluacije unaprijedi i produbi, te da se uvede mehanizam za intervenciju u slučaju E, izvanrednih okolnosti koje bi mogle dovesti čitavu e, suradnju u području Schengena u opasnost. Europsko vijeće također je jasno naznačilo da ne želi ugroziti načelo slobode kretanja osoba. Prema tome mi smo se rukovodile radom na ova dva zakonodavna prijedloga i potrebom za zaštitom i jačanjem slobode kretanja. Ovo je jedan od najjačitijih i praktičnijih postignuća procesa europskih integracija u posljednjih nekoliko desetljeća. Sloboda kretanja je visoko na cijeni i to je svakodnevna pojava 500 milijuna europskih građana kao i posjetitelja iz trećih zemalja koje su zakonski nazočne u šengenskom prostoru kao rezidenti ili posjetitelji. Ti građani i posjetitelji e, čine više od milijardu putovanja unutar Europske unije svake godine i smatraju slobodu putovanja jednom od najkonkretnijih prednosti Europske unije. Upravo zato smo odlučili ojačati uređenje e, šengenskog sustava kako bismo omogućili da funkcionira na primjeren način. Novi ojačani mehanizam e, za evaluaciju šengenskog sustava zajedno sa instrumentom u slučaju izvanrednih prijetnji značajno će doprinijeti ostvarenju toga cilja. Svjesna sam da pregovori nisu bili laki, krenuli smo od osnovne razlike e, pravne osnove za Schengenski evaluacijski sustav. Međutim, to je sada riješeno na zadovoljavajući način. Drago mi je da smo mogli raditi e, na temelju prethodnog iskustva bivšeg predsjedništva. Uzeli smo u obzir poteškoće koje smo prevladali i e, uzeli smo u, obzir obje mjere koliko god smo to mogli. Ovaj sporazum također obuhvaća zajedničku izjavu parlamenta vijeća i komisije kojom se jasno kaže da će svaki budući prijedlog koji iznese komisija u svrhu izmjene šengenskog evaluacijskog sustava biti predan Europskom parlamentu i to u kontekstu savjetodavnog procesa. Na taj način će se uzeti u obzir i vaše mišljenje prije donošenja završnog teksta. Htjela bih zahvaliti parlamentu na načinu na koji je surađivao s nama e, na postizanju ovoga sporazuma. Jasno mi je da je Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove jučer izglasao ovaj prijedlog i e, da je to omogućilo sutrašnje glasovanje o paketu o šengenskom upravljanju na sutrašnjoj plenarnoj sjednici. Htjela bih zahvaliti isto tako izvjestiteljima, gospođi Renate Weber i gospodinu Karlosu Koelju, koji su uložili velik trud u izradu ovih zakonodavnih prijedloga i to je bilo ključno za postizanje konačnog sporazuma. Naše predsjedništvo i vijeće vam je na tome zahvalno, kao i svi zastupnici u ovom domu. Radujem se su raspravi, rado ću čuti komentare zastupnika Europskog parlamenta iz različitih političkih opcija, međutim ispričavam se što ću morati napustiti vječnicu ranije, s obzirom da večeras imamo trijalog o višegodišnjem financijskom okviru gdje moram biti nazočna. E, hvala vam na razumijevanju i zahvaljujem parlamentu na suradnji sa vijećem i komisijom. Hvala. Hvala. Sada u ime komisije povjerenica Malstrom. Uvaženi kolege, ministrice, prije točno godinu dana na ovoj plenarnoj sjednici, u ovoj vječnici, našli smo se u teškoj situaciji. Tenzije su bile velike, bilo je puno emocija, e, bilo je napetosti među institucijama. Međutim, prošlo je dosta vremena od toga i zahvaljujući intenzivnim pregovorima s parlamentom, zahvaljujući ciparskom i irskom predsjedništvu, došli smo do zadovoljavajućeg rješenja. Sada imamo na raspolaganju instrumente koji će nam omogućiti da osnažimo schengenski sustav i komisija u potpunosti podržava postignuti kompromis. Zahvaljujem Carlosu Coelju i Renate Weber. Znam koliko ste e, radili zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni i drugim suradnicima e, i uistinu ste ostvarili dobar kompromis. On će biti značajan iskorak u odnosu na postojeći sustav. Kao što znate već postoji instrument za evaluaciju provedbe šengenskog akija u državama članicama. Međutim, postalo je jasno da taj instrument nije dovoljan. Treba nam novi instrument koji će omogućiti da prostor bez unutarnjih granica bude bolje zaštićen. Imaćemo sustav koji će lakše otkriti nedostatke u ranoj fazi postupka i postojaće odgovarajuće mjere i praćenje. Ovaj mehanizam će služiti upravo tvoj svrsi a istovremeno će omogućiti veću transparentnost. Komisija tu ima središnju ulogu, ulogu koordinatora. Ona će izvršiti evaluaciju zajedno sa stručnjacima iz država članica. U slučaju da se otkriju ozbiljni nedostaci, predloženi mehanizam omogućuje da se donesu konkretne mjere, primjerice Frontexovih timova e, na granicama. E, mala je vjerojatnost da će se to dogoditi. Međutim, novi sustav omogućuje da se intervenira u situacijama e, kada nije dovoljno izniti prijedlog za korektivne mjere. Ozbiljni nedostaci u državama članicama kada je riječ o kontroli vanjskih granica moraju biti korigirane tako da novi sustav omogućuje da se koordinirane mjere e, donesu e, kada je riječ o privremenom uvođenju kontrole na granicama, na unutarnjim granicama. Međutim, Isto tako se to može koristiti samo u krajnjem slučaju u izvanrednim situacijama i treba minimizirati utjecaj na slobodu kretanja. Ovaj novi sustav e, nosi brojne pogodnosti za parlament. Parlament će imati veću mogućnost utjecaja na funkcioniranje šengenskog prostora. Dobit će sve mjerodavne informacije. Komisija i vijeće su iskazali političku volju da se konzultiraju s parlamentom kada je riječ o evaluacijskom mehanizmu. Zajednička izjava koja ide uz ovaj prijedlog jasno navodi da svaki novi prijedlog za izmjene evaluacijskog sustava mora biti predočen parlamentu, te da će se mišljenje parlamenta uzeti u obzir u najvećoj mogućoj mjeri prije nego što se usvoji konačni tekst. Mislim da smo na taj način osnažili oba instrumenta i da možemo biti ponosni na kompromis koji smo postigli. Znam da ste bili nazočni i na prethodnim raspravama. To nam pokazuje da tri institucije kada sjednu zajedno za stol uistinu mogu surađivati na dobrobit europskih građana. Hvala. U ime klubova zastupnika najprije dajem riječ gospodinu u ime Europske pučke stranke. Gospodine predsjedniče, e, Evropsko, Irsko predsjedništvo je uspjelo okončati dva velika dosjeja. Danas e, razgovaramo o azilu i Schengenu, zato želim čestitati Irskom predsjedništvu, po našem mišljenju vrlo je uspješno i nadam se da će postići uspjeh i u predstojećim e, pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru. Europski pučani e, smatraju i oduvijek su branili uspjehe e, jedinstvenog schengenskog šengenskog prostora u Europi, ali moramo jasno govoriti e, u Europi su i desničari, i populisti aktivni, u Francuskoj Le Pen, u E, drugim zemljama neki drugi koji tvrde da nam to nije potrebno i da nam e, stvara probleme. Mi njima ne smijemo prepustiti političku arenu. Schengen ne znači manju nego veću sigurnost. To je glavna poruka današnjih izmjena. E, mi ćemo populiste vratiti u prošlost, e, u tamnu prošlost kamo i spadaju. Naši izvjestitelji e, su to jasno izrazili i e, ja se unapred veselim objektivnim izvješćima koje ćemo u buduće dobiti od komisije kao evaluaciju funkcioniranja mehanizama koje ćemo ovim uvesti. E, za kraj još želim samo reći, sigurno je negativno da Europski parlament neće imati pravo suodlučivanja. Ja se ne razumijem zašto vijeće to nije dopustilo. E, nastaje uvjet da se e, u vijeću želi e, donositi odluke u nekim mračnim stražnim sobama bez sudjelovanja Europskog parlamenta i nadam se da u buduće to neće biti slučaj. Hvala lijepa. Hvala sada u ime socijalista i demokrata, gospodin Enđu. Hvala. Hvala kao prvo čestitam izvjestiteljima na uloženom trudu. U posljednje dvije godine radili su na tome i postigli rezultate. Ovaj sporazum o šengenskom upravljanju je nešto drugačiji od inicijalnog prijedloga komisije prije dvije godine. Ipak mislim da je to predstavlja izvjestan napredak u usporedbi sa međuvladinim modelom upravljanja, što je dovelo do ograničenja slobode kretanja građana unutar šengenskog prostora. Htio bih dodati da je to samo vrh ledenjaka i da postoji čitav niz problema u upravljanju granicama koje smo potpuno zanemarili zbog načina e, upravljanja zbog načina vođenja evaluacije. Do sada smo imali dva različita evaluacijska sustava. Jedan koji je bio prilično labav i odnosio se na sve članice i drugi sustav koji se odnosio na zemlje kandidate. I taj sustav koji je spadao pod međuvladinu kontrolu doveo je do toga da su primjerice Rumunjska i Bugarska dobile zabranu pristupanja u šengenski prostor, a istovremeno su je najviše standarde u upravljanju granicama u čitavoj Europskoj uniji. Mm, unatoč tome ostvaren je značajan napredak, ista pravila se primjenjuju na sve, a što se tiče evaluacijskog mehanizma, on će postati europski i mnogo učinkovitiji. Europska komisija će pritom imati temeljnu ulogu u novom šengenskom sustavu. Ona će izrađivati evaluaciju rada država članica i odlučivat će o tome treba li ponovno uvesti kontrolu na unutarnjim granicama. Postojaće podaci koji će se prikupljati i tu će biti uključeni Frontex. Dakle, to su neke stvari koje do sada nisu postojale. Naravno, treba nam plan praćanja primjene od strane komisije u slučaju da se ustanovi da e, sustav nije učinkovit. E, mjere pomoći će isto tako biti potrebne kao i sustav odvraćanja, odnosno mjere odvraćanja. Komisija bi mogla uvesti privremenu kontrolu na granici u slučaju da se ustanovi ustanove ozbiljni propusti u upravljanju granicama. Europski parlament će imati pristup svim podacima i vršit će nadzor nad procesom evaluacije. Također će se njega konzultirati u slučaju izmjena ovoga evaluacijskog mehanizma. Želim naglasiti kada je riječ o mojoj zemlji i drugim zemljama koje nisu unutar Schengena, da što se nas tiče to neće biti dovoljno ako sustav upravljanja ne uzme u obzir i pristupanje novih članica u Schengen. Zahtjev koji su Rumunjska i Bugarska podnijele stoji na čekanju već dvije godine i to nema nikakve veze sa duhom dobre europske suradnje. Iz tog razloga smatram da bi možda trebalo predložiti novi europski sustav E, kada je riječ o prihvaćanju novih članica u Schengenu i da bi to trebalo proći kroz parlament. Hvala. Sada u ime liberala dajem riječ Renati Weber, izvjestiteljici. Ispričavam se, mislim da je ovo greška, ja sam htjela govoriti na kraju, ali želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim irskom predsjedništvu, budući da će nas ministrica morati napustiti i hvala vam na trudu e, koji ste uložili da se dođe do konačnog rješenja u ovoj temi. Želite li možda odgovoriti? Dobro. Samo želite zahvaliti u redu. Dobro, možemo nastaviti nakon ovih kratkih izlaganja. Riječ dajem zastupnici i na minutu i po. Draga ministrice, povjerenice, uvaženi kolege, prije svega zahvaljujem našim izvestiteljima, gospođi Weberi i gospodinu Koelju, na nastojanju da se očuva stajalište parlamenta, onako kako je usvojeno na odboru za pravne poslove. Nažalost, to nije dovelo do konačnog uspjeha. U našem klubu zastupnika od početka se tražilo da se usvoji europski mehanizam o privremenom ponovnom uvođenju kontrola na unutarnjim granicama i reviziji e, evaluacijskog mehanizma. Isto tako smo insistirali na pravnoj osnovi kada je riječ o ovim propisima o Schengenu i rekli smo da je, upozorili smo na isključivanje parlamenta iz tog procesa. Premda komisija nije obranila pristup zajednice, parlament je e, trebao to učiniti. Ovakav kompromis nikad nije baš dobro rješenje. I na kraju spominjanje ilegalne imigracije e, nije nešto što mi možemo prihvatiti. Ako uzmemo u obzir sve ovo što sam spomenula, ne možemo prihvatiti dogovor od 29. svibnja gdje se ugrožava sustav slobode kretanja u Europi. Mislim da je takav ishod nešto što nije u skladu sa integritetom šengenskog prostora. U ime konzervativaca sada dajem riječ gospodinu Van Dalen. Molim mikrofon za govornika. Probajte neki drugi mikrofon. Ili ovako bolje? Da. Hvala. Gospodine predsjedavajući, dogovor o šengenskom makiju zasniva se na ideji da nam ne treba kontrola unutarnjih granica u Europskoj uniji. Kontrola na granicama treba se primjenjivati samo u iznimnim slučajevima primjerice ako je riječ o terorističkoj prijetnji. Ukidanje granica, e, ukidanje kontrole na granicama ima i svoju tamnu stranu. To olakšava posao trgovcima ljudima. E, ljude, ljudi su žrtve trgovine i zapravo ih se prisiljava na prostituciju. Sud Evropske unije rekao je da nizozemska žandarmerija može koristiti samo video snimke u nekim ograničenim okolnostima. Mislim da je to sasvim besmisleno. Ukidanje graničnih kontrola možda pomaže slobodnoj trgovini, ali što je sa organiziranim kriminalitetom? Kriminalci će iskoristiti svaku mogućnost koja im se pruža. Schengen je jedna stvar, ali činjenica da su granice otvorene cijelo vrijeme nije prihvatljivo. Hvala gospodin Fontana na minutu i Hvala vam gospodine predsjedavajući. Da, moram reći da mm, nismo baš zadovoljni ovim dogovorom zato što se nalazimo u vrlo teškoj situaciji u našim zemljama ne mogu shvatiti zašto ne možemo ponovno uvesti kontrole na granicama kad imamo značajne migratorne tokove i to je jedna posebna situacija i zasigurno je to situacija koja se ponekada i događa u hitnim slučajevima rečeno je dakle da u hitnim slučajevima se mogu provoditi E, kontrole na granicama, no koliko je to, dvije godine, dva mjeseca, tri mjeseca, šest mjeseci, no što ako takva situacija traje dulje, što ćete onda? Isto tako imajmo na umu da ovu direktivu mogu e, provoditi države koje imaju dakle dobru gospodarsku situaciju zato što može se dogoditi i da pojedine pojedini ljudi odu u te države koje žele iskoristiti te socijalne e, dobro uređen socijalni sustav to je naša stvarnost vrlo je teško boriti se protiv e, kriminala ako nemamo odgovarajuće kontrole na granicama i samo razmislite recimo u italiji u venetu ponekad smo pokušavali e, vratiti mm, osobe dakle u svoje zemlje zato što su se ponašali loše no nismo uspjeli i zato smatramo da Schengen i slobodno kretanje jesu u redu, no svakako moramo definirati određena pravila, možemo li neke dakle osobe vratiti u njihove matične zemlje. Hvala vam. A sada u ime Ujedinjene ljevice, gospođa Erst, dvije minuta. Dame i gospodo, ukidanje unutarnjih granica i graničnih kontrola spada u jedno najvećih dostignuća Europske unije. To je naše zajedničko dobro e, i ne smijemo to prepustiti samovolji pojedinih vlada. To je povezano sa jednim temeljnim pravom u Evropske unije, a to je e, pravo na slobodno kretanje. Ako sada takozvani teški deficiti dakle nove klauzule e, po, kojem, po kojima bi zemlje članice sad prebrojavale e, kretanje ljudi to bi značilo da bi migranti e, znači bili razlog novog uvođenja graničnih kontrola jedno opravdanje za uvođenje graničnih kontrola dakle na neki način krivi za nešto a to je po našem mišljenju neprihvatljivo e, e, prijedlog da je e, komisija samo donekle kontrolor a da parlament nema nikakvu ulogu u, toj, u cijelom tom mehanizmu i nema pravo donošenja odluka, e, e, to ne možemo podržati. E, ja želim izraziti svoju zahvalnost i poštovanje izvjestiteljima. Vi ste se jako dobro borili dvije godine, ali rezultat koji bi trebao postići ravnotežu i transparentnost e, je postignut, međutim mi smo usprkos tome izgubili e, jer je parlament izgubio prava koja je prije imao. E, Schengen ne smije biti sredstvo u rukama pojedinih vlada, odnosno političkih snaga za e, postizanje kratkoročnih političnih ciljeva. Hvala lijepa. Sada gospodin Zilstra. Hvala lijepa. Ja sam se već e, često zapravo suprotstavljao Schengenu ukidanje e, granica je možda bilo dobra ideja, ali nedostaci loše strane su pretegnule i otvara nove mogućnosti e, organiziranom kriminalu. Zašto se ne bi, se, ne bi mogle ponovo povremeno uvesti granične kontrole ako to zemlje članice e, žele? I za, koji građani nije spreman pokazati e, na kratko svoju putovnicu ako će na taj način spriječiti slobodno kretanje kriminalaca? Zašto su svi tako alergični na kontrole na granicama? Schengen je ti tipičan primjer europske e, politike koja je jednostavno e, skrenula sa svog puta. Mislim da bi zemlje članice u interesu svojih građana trebale okončati Schengen. Hvala lijepa. A sada gospođa Matiju na dvije i pol minute. Hvala gospodine predsjedavajući, povjerenice, drage kolege. Zahvaljujući trudu naših dvoje izvjestitelja, Renate Weber i Koelja Karlosa, mi smo dobili na dva načina. Kao prvo, osigurali smo da se zaštiti sloboda kretanja, što je jedna od temeljnih sloboda. Ona predstavlja za mnoge opipljive rezultat europskih integracija. Schengenski prostor i slobodu kretanja navodi velik broj naših građana kao jedan od najvećih postignuća izgradnje Europske unije. To je temeljna sloboda koju nitko ne smije dovoditi u pitanje. Svako uspostavljanje kontrole na unutarnjim granicama treba biti samo e, mjera u krajnjoj nuždi i mora biti ograničena. I to će omogućiti da se zaštiti europski prostor, šengenski prostor i evropski građani. Sada imamo učinkovit evaluacijski mehanizam možemo objektivno pratiti kontrolu na granicama zahvaljujući mjerama male skupine stručnjaka na terenu. Isto tako imamo i mogućnost da osnažimo kontrolu na vanjskim granicama ako to bude potrebno kako e, građani ne bi patili zbog poroznih granica. Ako se ustanovi neki propust e, napravit će se korektivne mjere, uspostavit će se akcijski plan za jačanje e, kontrole na toj granici. Tako će biti moguće privremeno ponovno uvesti kontrolu na unutarnjoj granici da bi se građani zaštitili od nekontroliranih migracijskih tokova. Međutim, e, to mora biti samo u izvanrednim okolnostima. Države članice su slobodne da iz sigurnosnih razloga i zbog javnog poretka ponovno uvedu kontrolu na unutarnjoj granici. Ova reforma paketa šengenskog upravljanja je važan iskorak i sada imamo neke instrumente kako bismo bolje kontrolirali šengenski prostor. I tako ćemo osigurati za naše građane prostor gdje mogu slobodno se kretati i to uz visoku razinu zaštite i sigurnosti. Nažalost, vijeće tijekom ovoga postupka nije se pokazao baš demokratskom institucijom. Zbog toga mi je žao. Hvala gospođo Mathieu. A sada na dvije minute dajem riječ gospodinu Goebbelsu. Gospodine predsjedavajući, 1985. pozvali su me na potpisivanje prvog šengenskog sporazuma što su svi nositelji Schengenske vize i europski građani itekako znali cijeniti. Neke zemlje sada žele da se uvedu klauzule, zaštitne klauzule e, zbog bolje borbe protiv e, ilegalne imigracije. Ako treba ojačati borbu protiv trgovine ljudima na vanjskim granicama Europe ne treba e, popustiti pred tom logikom. E, znamo što se dogodilo u sporu između Francuske i Italije vezano uz izbjeglice iz Tunisa 2011. Odredbe ugovora su jasne. Prema članku 77. Europska unija ima politiku koja treba osigurati da ne postoji kontrola osoba nakon što prijeđu unutarnje granice. Članci 78. i 79. uređuju te uvjete. Članak 78. stavak 3. navodi da u slučaju hitne situacije zbog velikog broja građana iz trećih zemalja vijeće na prijedlog komisije može donijeti privremene mjere. Neke zemlje pokušavaju nametnuti tijekom e, putem ovoga sporazuma nešto što možemo nazvati renacionalizacijom Schengena i to je nešto što ne spada u redovni zakonodavni postupak. Sporazum koji je postignut tijekom trijaloga ipak donosi neke zaštitne mjere. To bi omogućilo komisiji da blokira svaku populističku politiku u odnosu na migrante. Međutim, činjenica da se parlament ne informira o e, primislima nekih ministara unutarnjih poslova nije prihvatljiv. Oko 1,5 naših e, sugrađana, milijardi naših sugrađana prelazi svake godine unutarnje granice u schengenskom prostoru. Tko to može kontrolirati? Tko može kontrolirati na milijune turista koji dolaze iz Francuske ili iz Italije? Tko želi kontrolirati milijune građana koji žive u pograničnom području i koji rade u susjednoj zemlji? Ja moram reći ne logici straha kom se rukovode neke od naših vlada. Hvala. Sada na jednu minutu zastupnica s Argentini. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nakon godinu dana rasprava o mehanizmu za evaluaciju, sada imamo novi prijedlog. No, što zapravo radimo? Nakon godine dana zemlje članice znaju zašto su se obvezale, no, no ne osuđuju se pokazati na temelju čega donose odluku e, privremeno zatvoriti granice. Ne uključuju se komisija i parlament i vjerujem da sve to vodi želja da građanima kažete naše su granice pod kontrolom nekoliko sati mjesečno nizozemska policija može provjeravati nekoliko građana i onda kažu da je to borba protiv e, kriminala. S druge strane, ljudi iz e, istočne Europe se žale da dolaze opasni ljudi. To je samo jedan veliki nered. Hvala vam gospođo s Argentini. A riječ predem gospodinu Vlasaku. Dame i gospodo, ova nova pravila o šengenskom prostoru su tema naše rasprave e, već neko vrijeme. Ovaj kompromis do kojeg smo došli govori o tome da se može ponovno uvesti kontrola na granicama samo u slučaju prijetnje unutarnjoj sigurnosti neke države članici i to tek u konzultaciji s drugim državama članicama i na prijedlog komisije. Mislim da ovaj tekst uspostavlja dobru ravnotežu. Trebamo također vidjeti hoćemo li vršiti neautoriziranu kontrolu na vanjskim granicama. E, neki Česi imaju negativno iskustvo kada je riječ e, o kontrolama na njemačkoj strani. Trebali bismo imati novi instrument i vidjeti kako kontrolirati šengenski prostor bez kontrole na unutarnjim granicama. Mislim da je to inače jedan od najvećih uspjeha europskih integracija. Prema tome nama je u zajedničkom interesu da uspješno surađujemo u okviru šengenskog sustava i to na temelju zajedničke odgovornosti. Gospodin četiri minuta jednu minutu, pardon. Prošli, prošle godine smo svjedočili velikim događajima zbog masivne migracije. Neke su zemlje članice nastojale uvesti unilateralne mjere. Ova, ovim propisima želimo e, zaustaviti sve te probleme, no mislim da to nije dovoljno, a i definitivno je prekasno. Mislim da samo neke zemlje u vrlo iznimnim slučajevima, u okolnostima mogu uvesti granice u određenom vremenskom razdoblju, no to je premalo i prekasno je. Dakle, jedini rad između zemalja sa sličnim e, kulturnim i gospodarskim situacijama. Europska politika otvorenih granica je stvara nevolje za obične građane i stvara ogromne socijalne probleme. I, a sve to učinjeno sljedeći političku ideologiju s kojom se ne slažu europski građani. I a ideologija je da europski kontinent bude jedna jedinstvena država i ujedinjene države Europe, što očito nije. Europa nije u dodiru sa stvarnošću, te u kontekstu između stvarnosti i ideologije stvarnost uvijek na kraju pobjeđuje. Hvala gospodine Baten. Gospodin Goebbels. Bili ste vrlo uspješni jer imate dvije plave kartice, jedan od gospodina Goebbelsa i druge od gospođe Gospodine Gebels, izvolite. Gospodine predsjedavajući, evo upravo smo čuli da europska politika u području kontrole granica predstavlja pravu katastrofu. Znamo da Velika Britanija nije u šengenskom prostoru. Može li mi gospodin Beten objasniti zašto ima toliko nezakonitih imigranata i zašto njegova zemlja koja nije u šengenskom sustavu ima toliko problema s imigracijom. Okay. And now, Mrs. A sada gospođa Morvaj. Hvala vam. U svo dužno poštovanje prema eh, gospodinu Bacenu i ostalim europskim prijateljima, kao evropljanka dopustite mi da vam postavim pitanje. Želite li da vas smatraju, želite li da građani smatraju da cjelokupna ideja slobodnog kretanja proizvoda e, ljudi, biste li dakle u to uključili slobodnu, slobodno kretanje kapitala? Jer mislim da bi u tom slučaju Evropljani htjeli zatvoriti svoje e, granice prema zapadnom kapitalu i dakle vratiti svoje blagostanje. Gospodine Goebbels, najprije da vama odgovorim. Da, Ujedinjeno kraljevstvo nije u šengenskom sustavu, no svejedno trpimo od učinka tog sustava, zato što je puno lakše osobama doći do Kalea i onda prijeći u Britaniju. I, i iako bismo trebali imati granične kontrole, svejedno politik, imigracijska politika u mojoj zemlji je katastrofalna. I to nije samo zbog Europske unije, već zbog potpune nesposobnosti britanske vlade da definira sustav kontrola i da te kontrole provodi. Tako da slažem se s vama i moja zemlja je doista u katastrofalnom stanju. Drugo pitanje koje se odnosi na slobodno kretanje ljudi. Mi ne vjerujemo u slobodno kretanje ljudi u mojoj stranci mi vjerujemo u kontrolu imigracije te u kontrolu granica. Ne želimo zaustaviti imigrante, ne želimo zaustaviti ljude da dolaze, no želimo da ih kontroliraju naše vlade i to u interesu Britanaca, a ne u interesu političke ideologije. Iako ćete kontrolirati ljude, to je puno jednostavnije nego kontrola kapitala. To je, shvaćam te probleme. No, želimo vidjeti politike u čitavom nizu područja, politike koje će braniti interes Britanaca, a i interese svih ostalih građana. Hvala vam, gospodine Batten. A sada jedna minuta gospodinu Obermajeru. Hvala, gospodine predsjedniče. E, ja se ne mogu složiti sa pohvalama ovog izvješća e, do duše europska šengenska gradišta podsjeća na švicarski sir i pokušaj da se bolje osigura je pozitivan ali ponovno e, ponovna e, birokratizacija uvođenja graničnih kontrola e, i oduzimanje tog prava zemljama članicama je udar na suverenitet zemalja članica E, mora se tražiti dozvola od komisije, mora se ući u dijalog sa susjednim zemljama i tako dalje i tako dalje. To će e, ili biti potpuno bez rezultata ili će rezultati biti prekasno postignuti. E, ne možemo čekati sa graničnim kontrolama dok se Brisel smiluje. A sada gospodin Papa nikolaun na minutu i pol. Hvala vam. Nema sumnje da finalni sporazum o šengenskom paketu predstavlja jedan korak naprijed i zahvaljujem izvjestiteljima na njihovom trudu. Dragi kolege, moram reći da sam izbliza pratila pratio cijelu ovu proceduru zato što sam bio izvjestitelj za reviziju e, šengenskog sporazuma u drugim kontekstima i glasali smo na tome dakle prilikom prvog čitanja i nije bilo nikakvih problema. Šengensko područje i sloboda kretanja ljudi predstavljaju jedan od najboljih primjera e, suradnje u Europskoj uniji, predstavlja odlično funkcioniranje a posebice povjerenje među zemljama članicama. Tako da uspjeh Schengenskog šengenskog sustava i provedba zapravo ovisi o dobroj volji zemalja članica. Znamo da jedinstvene aktivnosti rade samo na tome da se ojača taj sustav. Bilo kakva izjava Mm, dakle, negativna izjava zapravo znači da se ne priznaju napori Europske unije i svi nas. Tražiti e, putne dokumente, putne isprave e, ilegalnim imigrantima. Dakle, to on samo govori o tome kako zapravo ne znate kako sustav funkcionira. I nitko si ne postavlja problem i htjela bih čuti odgovor. Hvala. Minuta i pol. Lopez Aguilar. Da, moramo raditi na deblokiranju paketa mjera za azil, ali i šengenskog paketa. Pravni okvir za ponovno uspostavljanje granica moramo čestitati našim izvjestiteljima koji su pripremili ovaj, ovaj izvještaj, no isto tako moramo naglasiti činjenicu da to zapravo znači da zemlje članice moraju ojačati uzajamno povjerenje. Isto tako ojačati kapacitete, mm, to jest ojačati ovlasti komisije za kontrolu, zato što je važno ne samo zbog Akija, već i za europske građane ovaj paket, eh, o njemu se pregovara već godinu i pol. I bili smo dakle izloženi populističkim pritiscima koji ne žele uspjeh tog paketa i zbog toga smo se mm, zbog toga su pregovori i trajali godinu i pol. Tako da poruka je da će se Europski parlament pobrinuti da ako u budućnosti bude dolazilo do izmjena ovog uh, paketa, da će to predstavljati želju da se cijeni jedan od najboljih aspekata pravne stečevine Europske unije. Hvala. A sada jednu minutu ima gospođa Keller. E, ova reforma donosi e, prednosti građanima Europe. E, deficiti na nedostaci na vanjskim granicama, to može značiti sve i svašta. I da li je razlog za zatvaranje unutarnjih granica kretanje migranata? E, odluka o tome ostaje ipak u, nacionalnoj razini e, iako se tiče svih građana Europske unije parlament ne dobiva e, ulogu koja mu pripada ja zahvaljujem izvjestiteljima na njihovom zalaganju ali moram ustanoviti da jedna demokratska E, reforma Schengena nije uspjela, a to je šteta jer Schengen je zapravo jedan od osnovnih stupova nositelja Europske unije. Hvala, gospođo Keller. Jedna minuta, gospodin Bjelan. Jedna minuta, gospodin Bjelan. O slobodi kretanja, sloboda kretanja osoba je jedan od najvećih postignuća Europske unije koji omogućuje našim građanima da se slobodno kreću i rade u drugim zemljama članicama. E, definiranje ograničenja je ponekad razumljivo, ponekad u teškim situacijama, u slučaju terorističkih napada. E, takve bi odluke trebale biti pod, e, pod ovlasti zemalja članica. No uvođenje kontrola na granici zbog gospodarskih, e, smatram da iz gospodarskih razloga to nije e, u skladu sa europskim načelima. I mislim da ni uvođenje tih kontrola nisu u interesu europskih građana, te smatram da su nerazumljive i to upravo kad razmišljamo o e, dobrobiti kojoj migranti donose zemlju, u zemlju koju dolaze moramo raditi na učvršćivanju vanjskih granica, zato što tamo često svjedočimo prelasku ilegalnih imigranata. Sada gospodin Salavrakos, jedna minuta. Hvala vam. Stvaranja sustava Schengen i njegovo jačanje je sigurno pozitivno, no mislim da ima poneke negativne aspekte. granice zemalja članica su pod ovlasti e, zemalja članica i tu se ne nema, Evropska unija nema ovlasti. Ako želimo ojačati granice zemalja članica, no na koji način ćemo to učiniti? Zemlje članice, zemlje koje su dakle, članice šengenskog prostora, će morati prihvatiti e, odluku koja se odnosi na unutarnje granice. Ne razumijem koji je problem, e, za kako se taj problem odnosi na Grčku. E, socijalne strukture moje države su potpuno uništene. No, nažalost, u politici Europske unije o imigranciji se ne predviđa e, ravnomjerna, raspodjela tereta između zemalja članica. Od 2007. do 2011. potrošeno je tek jedna milijarda eura u tim zemljama kako bi se riješili problemi ilegalne migrancije. Hvala vam. Hvala vam gospodine Salavrakos. Vidio sam da čim vam pokažem čekić, da ste odmah uzeli drugi list papira. Drugi puta vam neću pokazati čekić. Ne, zaboravite. Je li gospodin Golniš u vječnici? Nema ga. Minuta i pol, gospođa Gal. Gospođo povjerenice, e, uvaženi zastupnici, ovo što smo stvorili u nekoliko posljednjih tjedana ima vrlo veliku snažnu poruku. Uspjeli smo očuvati najveće postignuće Europske unije, a to je šengenski aki. Nadam se da smo ga učinili transparentnim i učinkovitim. I htjela, htio bih čestitati, htjela bih čestitati e, izvjestiteljima na njihovom odličnom radu. Ovo nije bio jednostavan proces pregovora i do kraja sve tri institucije su prihvatile rezultate i dakle smatraju da je to korak naprijed. Kako bismo unaprijedili učinkovitost upravljanja šengenskim prostorom, riječ je o cilju kojega moramo poduprijeti. Zato što jača e, postignuća u ovom području za, za svakog našeg građana. Jer i njih, i njih zanima kada zemlje članice mogu uh, uvesti ponovne kontrole na graničnim prijelazima. Komisija isto tako može biti aktivnija kad govorimo o interveniranju u slučaju a da zemlja članica uh, ne može dakle sama se nositi s događajima na njezinim vanjskim granicama. No važno je da se radi na unapređenju tog sustava. i sigurna sam da će to pomoći i povećanju povjerenja između zemalja članica. Hvala vam gospođo Gal. A sada na minutu ima riječ gospođa Giljom. Hvala. Uvaženi kolege, solidarnost i uzajamno povjerenje iz šengenskog akija dovedeno je u pitanje. Sloboda kretanja koju propitkuju neke države članice još uvijek e, ne može se prihvatiti iz razloga da dolazi do prijevara u području e, korištenja socijalnih naknada. Mi bismo voljeli da se i korak dalje i da su se očuvale ovlasti Europskog parlamenta u pitanju koje se tiče direktno europskih građana. Nije se pronašla prvobitno zajedničko povjerenje u šengenskom prostoru. Čini se da svi okrivljuju susjednu zemlju i treba nam jedno područje e, gdje bi se stvari mogle bolje regulirati na razini Europske unije. Thank you. The ability Hvala. E, sposobnost da se kontroliraju vlastite granice je bitni element vlastite suverenosti. Velika Britanija nije u Schengenu, ali podržavam e, stajalište vijeća da je to stvar suverenosti zemalja članica. E, postojali su šokantni slučajevi da su osobe koje su dokazano bile e, e, element, rizičan element u nekim zemljama slobodno otišle u druge zemlje. Sloboda kretanja jest bitna, ali mi moramo zaštititi naše građane od potencijalno opasnih e, e, individua, a tu mogu pomoći strožije kontrole na granicama. Hvala lijepa. A sada gospođa Makovej na minutu i pol. Ja podržavam ova tri izvješća e, i šengenski paket jer e, brani pravo na slobodu kretanja unutar Europske unije. To je e, veliko dobro koje smo postigli u Europskoj uniji. Želim nešto reći o nekim e, propisima u tom paketu. Neke zemlje članice imaju manje stroža pravila, na primjer, nego Rumunjska i Bugarska što se tiče kontrola na granicama. Sada smo e, svugdje podigli standarde, uključujući i starije zemlje članice. Kontrole e, na unutarnjim granicama bit će e, moguća, to znači stručnjaci će ući u autobuse i pratiti turiste kako bi se na licu mjesta uvjerili da li ti putnici e, da li su podvrgnuti ilegalnim kontrolama na granicama ili ne. A što se tiče uvođenja e, graničnih kontrola na unutarnjim granicama, tu postoje restrikcije u usporedbi sa dosadašnjim e, propisima. Sada kada Europska komisija na zahtjev vijeća e, mora dati svoje e, slaganje na temelju vrlo strogih kriterija kako bi se zaštitila e, naša javnost, naši građani. Da, dakle, to su garancije za slobodu kretanja u Europskoj uniji i jednako ravnopravnost svih građana. Sada na jednu pol minutu gospodin Moraes. E, ova e, mislim da možemo analizirati e, napredak koji su izvjestitelji postigli. Naravno da E, shvaćamo e, primjedbe zbog e, odnosno kritike zbog oduzimanja nadležnosti Europskom parlamentu, ali kao netko ko ne uživa tu slobodu jer sam iz Velike Britanije po mom mišljenju šengenski prostor jest napredak E, nije savršen, ali jest napredak i zato moj klub zastupka, e, zastupnika pozdravlja e, postignuti rezultat. Nije savršen, ali je napredak. Hvala lijepa gospodin Mores. A sada? Je li sve u redu? Ispričavam se, podigla sam plavi karton. Je li sve u redu? Je. dakle, minutu i pol, gospodin Skurija. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najprije želim e, zahvaliti našim izvjestiteljima, kolegi kolegama Koelju i Weber, koji su zajedno postigli rezultat o kojem danas raspravljamo. Prije svega govorimo o sustavu evaluacije i praćenja koje je Europska unija e, razvila zajedno sa zemljama članicama. No, Mm, i stav da se nešto moralo promijeniti. Govorimo o ponovnom, ponovnom uvođenju kontrola na granicama u slučaju u iznimnim okolnostima. Naravno, to ne znači da ukidamo slobodu kretanja osoba koja je jedan od temeljnih načela naše unije. No, riječ je o prilagodbi situacije zbog toga što se naša stvarnost kroz prolazak vremena promijenila. Neke države članice su proživjele vrlo teške trenutke kao one nakon arapskog proljeća i valjalo intervenirati i regulirati zato što između naših društava još uvijek postoje ogromne razlike. I mm, unilateralne odluke mogu doista ugroziti naše zajedništvo. No, kada danas vidimo da svi naši građani mogu slobodno mm, putovati našim e, državama bez e, policijskog nadzora, bez e, dokumenata, je dokaz da naša unija živi i raste s prolaskom vremena zato što možda neki od posjetitelja koji e, slušaju ovu raspravu sa tribina se pitaju želimo li se doista vratiti unatrag u jedan svijet koji više ne postoji a mi to ne želimo Hvala. <clears throat> Gospodine Skurija, sada na minutu i pol riječima gospođa Boskurt a izgleda da ona nije u dvorani. U tom slučaju na minutu i pol gospodin Protašević. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Sloboda kretanja bez putovnica, bez graničnih kontrola jedna je od najvažnijih, eh, jedan od najvažnijih dokaza da je Europa doista ujedinjena. O tome nema sumnje. Mi sad ovdje razgovaramo o dvije uredbe. Jedna se tiče e, novih postupaka e, potrebnih da bi se uvela e, granična kontrola. To je vrlo važno za slobodu kretanja i htio bih jasno reći da e, smjer u kojem se e, smjer u kojem idu promjene koje uvodimo je po mom mišljenju riskantan ja ne razumijem zašto se predlaže ovo predlaže, ali ja ću ipak glasati za oba izvješća i to ću učiniti zato što vjerujem da što se tiče uvođenja graničnih e, kontrola na unutarnjim granicama e, i što se tiče evaluacije da li zemlje članice e, zadovoljavaju sve zahtjeve da to treba nadzirati komisija komisija je odgovorna za e, ispunjavanje ugovora i htio bih reći da migracija ne bi trebala biti izgovor za ponovno uvođenje graničnih kontrola. E, mi shvaćamo sve zabrinutosti zbog zlouporaba, međutim Hvala vam gospodine Protašević, a sada na jednu minutu gospođa Flašikova Benova. Hvala lijepa. šengenski e, e, prostor je jedan od velikih uspjeha Europske unije. 62% građana smatraju to velikim uspjehom. To je jedna od temeljnih sloboda u Europskoj uniji i moramo je podržati. Zato moramo naći ravnotežu između e, slobodnog kretanja i sigurnosti i svaka zemlja članica e, bi trebala to garantirati svojim građanima. Prošle godine došlo je do nekih slučajeva kad je e, sloboda kretanja bila dovedena u pitanje. Svaka zemlja mora upravljati svojim granicama na takav način da to ne ugrožava slobodu kretanja. Ponovno uvođenje graničnih kontrola e, moguće je samo pod izuzetnim okolnostima, to jest mora biti moguće samo pod e, izuzetnim okolnostima, samo u izuzetnim slučajevima kao ekstremno e, rješenje i ne smije ovisiti o odluci samo jedne zemlje članice, nego mora biti u nadležnosti Europske komisije. Hvala lijepa. A sada gospodin Mesaroš. Hvala lijepa e, gospodine predsjedavajući i kao i iz političkih razlika i kao građanin smatram da je šengenski prostor, jedan jedno od najvećih dostignuća Europske unije. Taj sustav moramo održati, ali ga moramo dalje iznijansirati. Moramo sačuvati načela slobodnog kretanja. Ako granice, ako kontrole na unutarnjim granicama postanu redovite, to je predođba koja znači povratak natrag. Još se sjećamo e, vremena kada je to bilo tako, kada smo na granicama bili e, kontrolirani. To mora e, u buduće biti slučaj samo u izuzetnim situacijama, a ne pravilo E, migracije naravno postoje ali odgovor na to e, ne smije biti nova željezna zavjesa probleme moramo rješavati na druge načine e, sloboda kretanja je jedna od temeljnih sloboda na kojima je naša zajednica sagrađena moramo ići naprijed a ne natrag u prošlost schengen povezuje mnoge narode veća sigurnost na vanjskim granicama je udaljila mnoge zemlje od Europske unije koje streme ulasku u Europsku uniju. E, mi moramo zapravo e, osigurati suradnju sa zemljama koje su van šengenskog prostora, dakle garantirati sigurnost, e, transparentnost i slobode građana. A sada na jednu i pol minutu gospodin Kelly. Kao prvo želim zahvaliti povjerenici na izjavi da želi u većoj mjeri uključiti parlament u ovaj postupak. Također čestitke njoj i ostalim govornicima o ulozi koje je odigralo irsko predsjedništvo u ovom u ovoj temi i vezano uz područje azila. Ministrica koja je morala otići iz vječnice rekla mi je na početku da je došla na svaku sjednicu gdje je bila pozvana. Htio bih samo da uđe u zapisnik da je jednom ili dva put rečeno da vijeće nije nazočno. Razlog je taj što ih nitko nije pozvao. Gospođa Kretin bila je tu svaki put kada je dobila pozivnicu. Želim pozdraviti razumne mjere koje su ovdje predložene. Schengen je sastavni dio Europske unije. Govorimo o slobodi kretanja robe i kapitala. Međutim, sloboda ne može biti bez kontrola. Uvijek moraju postojati kontrole. A posebno u izvanrednim okolnostima predložene mjere naravno odnose se na krajnju nuždu i samo na ograničeno vremensko razdoblje i to je razumno. Unilateralne e, mjere na razdoblje od pet dana je dobra mjera i mislim da će to isto tako biti dobro i biti na dobro biti država članica i europskih građana. Hvala na minutu i po. Gospodin Engel. Euh, Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je ovdje riječ o jednom zanimljivom proturječju, kontradikciji. Naime, argumenti za Schengen su veliki unutar Europske unije i izvan nje, a istovremeno vidimo da se stalno dovodi u pitanje sama bit Schengena, a to je nepostojanje unutarnjih granica u šengenskom prostoru. A razlog je taj što postoji jedan veliki nedostatak u izgradnji Europske unije, a to je da naprosto na razini vijeća i država članica nismo uzeli u obzir da je riječ o jedinstvenom prostoru i da taj prostor mora biti jedinstven. Upravo je to razlog zašto ne dajemo potporu onima koji čuvaju našu vanjsku granicu. Dovoljno otići u Grčku ili u Maltu da se vidi kakva je situacija na terenu. I upravo zato države članice radije žele preuzeti kontrolu nad vlastitim teritorijem umjesto da upravljaju prostorom bez granica. Parlament se s pravom usprotivio ovom iznesenom prijedlogu, budući da ono što želimo e, i ono što je ostvareno, zapravo postoji velika udaljenost između jednog i drugog. Mi uvijek mislimo da su naši granični policajci najbolji i da susjedna država neće moći osigurati istu razinu sigurnosti i zaštite. Mislim da treba stati s time, moramo na europskoj razini upravljati šengenskim prostorom jer u protivnom će Schengen ostati teren za bitku među državama članicama između država članica i Europskog parlamenta koji želi da se uspostavi jedinstveni prostor. Hvala sada na minutu i po. Riječ ima zastupnica Pana Jotova. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, želim čestitati izvjestitelju gospodinu Koelju na dogovoru koji je postignut s komisijom i vijećem vezano uz šengensko upravljanje. On je uspio podržati stav parlamenta u tim dugačkim pregovorima. U budućnosti će se evaluacijski mehanizam za Schengen uspostaviti kao europski mehanizam, a ne međuvladin mehanizam. Redovne konzultacije s parlamentom učinile bi sustav transparentnijim, a čitav sustav učinkovitijim. Vjerujem da će nova pravila povećati koordinaciju i sigurnost u državama članicama jer je šengenski prostor prvenstveno prostor uzajamnog povjerenja. Kolektivni odgovori na vanjske prijetnje uvijek su učinkovitiji. Mislim da bi ovaj dogovor trebao spriječiti dvostruka mjerila e, kao što se sada primjenjuje u slučaju Bugarske i Rumunjske. To bi moglo pomoći ovim dvijema državama da se pridruže šengenskom prostoru. Mislim da bi to moglo povećati geopolitičku sigurnost ovoga prostora. Bugarska već sada primjenjuje vrlo visoke standarde u području granične sigurnosti. Kao članica šengenskog prostora mi bismo mogli jamčiti sigurnost e, vanjskih granica Europske unije. Nadam se da odluka o Schengenu e, neće dugo čekati da se neće na to dugo čekati jer e, to bi dovelo u pitanje sposobnost Europske unije da primjenjuje vlastita pravila i moglo bi dovesti do porasta euroskopticizma sada kada nam treba više Europe više nego ikada. Hvala. Zaštitnica Panajotova. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Dijezdemer je prvi na popisu. Izvolite. Hvala. Želim zahvaliti Carlosu i Renati. Mislim da smo ostvarili vrlo značajan napredak eh, kada je riječ o europskoj dimenziji Schengena i slobodi putovanja. Kratko ću govoriti, mislim da je ovo izvrstan korak prema naprijed, vi ste na tome intenzivno radili. Ukratko, parlament je dobro odradio svoj posao, ali to ne možemo reći i za vijeće. Vijeće se ponašalo nefleksibilno tijekom čitavog ovog procesa, a parlament, zahvaljujući vama, imat će pristup relevantnim podacima u području postupka evaluacije i praćenja primjene. Međutim, ostaje činjenica da se moramo pobrinuti da se nas konzultira vezano u svaku reformu koja na suštinski način utječe na šengenski prostor. Neću ulaziti u danje detalje o tome što očekujem od vijeća, međutim parlament će i dalje budno pratiti razvoj situacije. Hvala, hvala gospodin de Mera. A sada na jednu minutu Hvala, gospodine predsjedavajući. Uistinu mi je drago da ćemo, zahvaljujući ovim uredbama, unaprijediti Schengenski evaluacijski mehanizam. To će razriješiti krizne situacije na granicama. Međutim, usprkos tome, Postoje razlozi za zabrinutost jer se ništa ne radi na razini Europske unije kako bi se riješilo pitanje pristupanja Rumunjske i Bugarske šengenskom prostoru. I dalje protivljenje nekih država članica nije u skladu sa dalekosežnim načelima za koje se zalaže Europska unija. Ove dvije države pokazale su da naravno svi imamo zajedničke odgovornosti. Nažalost, neke države ne mogu iskoristiti iste pogodnosti kao i sve ostale. Dragi kolege, populističke ambicije će ugroziti ovlasti Europske unije i ugrozit će našu vjerodostojnost u svijetu. E, svi preduvjeti su ispunjeni za pristupanje, pa prema tome tražimo od nadležnih institucija da iznesu prijedlog u smjeru donošenja potrebnih mjera kako bi se šengenski prostor proširio i kako bi se uklonila ova nepravda. Hvala, gospodine Lohan. A sada gospodin Zenke, na jednu minutu. E, Htio bih e, zahvaliti i naglasiti činjenicu da je šengenski prostor jedan od najvećih aduta za europske integracije. To je posebno važno u trenutku kada raste osjećaj koji je protievropski. Mi cijenimo činjenicu da su provjere nešto što treba biti samo iznimno i samo na vanjskim granicama Europske unije. U ovom trenutku od presudne važnosti je učinkovitost provjera od strane, država koje se nalaze na vanjskim granicama. Države to rade ne samo u vlastitom interesu, nego i u ime ostalih država članica. Prema tome želim dati podršku svim instrumentima koji su usmjereni na povećavanje učinkovitosti kontrole na vanjskoj granici. Što se tiče unutarnjih granica, tu ima još mnogo pitanja. Hvala. Sada Hvala gospodine predsjedavajući. Zakonodavni prijedlog koji je pripremila komisija jasno govori o tome da je postojao pritisak od strane nekih država članica. A rješenja ne samo da će utjecati na funkcioniranje schengenskog prostora, nego dovode u pitanje osnovna načela na kojima je izgrađena Europska unija, kao što je sloboda kretanja ljudi. Iz internih razloga države članice mogu ugroziti naše zajedničke vrijednosti i tako uvesti neopravdane granične provjere. Ako na to pristanemo, to će se s vremenom proširiti na čitavu Europsku uniju. I stoga se u potpunosti slažem s izvjestiteljem da bi komisija i parlament trebali imati pravo kontrolirati one slučajeve kada se ponovno uvodi kontrola na granici. Ako države članice e, tu ne mogu imati potpuno slobodne ruke. I zato se slažem sa prijedlogom da komisija iznese prijedlog o ponovnom uvođenju kontrole kako bismo e, dosljedno provodili propise. Komisija bi isto tako trebala pripremiti godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora za parlament i vijeće, jer kada je riječ o tom pitanju samo institucije Europske unije mogu jamčiti racionalnu primjenu pravila kada je riječ o privremenom uvođenju graničnih kontrola. Hvala. Gospodin Hvala gospodine predsjedniče. Jedna, jedno E, e, konačno se mora stati na kraj e, nekim praksama, na primjer Italije. Veliki, veliko kretanje migranata traži mjere jer cijeli sustav Schengena prijeti da će propasti. Europska unija e, zbog socijal turizma ne želi zaprljati ruke, ali e, u mnogim regijama Europe zbog krize imamo sve veće socijalne neravnoteže i sve veći porast kriminala i zato su po mom mišljenju e, ponovno uvođenje graničnih kontrola bi tu bilo korisno. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Kolaska Bobinska. Hvala. Žao mi je da umjesto da govorimo o pristupanju Bugarske i Rumunjske šengenskom prostoru, pokušavamo opravdati činjenicu da postoji kontrola e, koju su neke zemlje ponovno pokušale uvesti. E, kao da za svaki korak naprijed učinimo dva koraka unazad. Došao je trenutak da progovorimo o otvaranju šengenskog prostora, umjesto da se vodi razgovor o tome kako ga zatvoriti. Žao mi je isto tako što primjećujem da je u ovom postupku e, parlament zaobiđen. Uloga parlamenta nije u potpunosti uzeta u obzir i u jednoj kasnijoj fazi, s obzirom na aranžmane koji su dogovoreni, Bojim se da se opet neće provesti odgovarajuće konsultacije s parlamentom. Ja ću podržati ovo izvješće, ali uz određene rezerve. Hvala.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 ukida jedno od najvećih dostignuća Europske unije, a to je slobodno kretanje građana. Međutim, građani će sigurno prihvatiti novo uvođenje, ponovno uvođenje graničnih kontrola ukoliko je ono neophodno jer smo mi istočno europljani opasni moje pitanje glasi ako e, ako smo mi tako opasni ako treba e, ograničiti slobodno kretanje ljudi onda možemo li e, ograničiti i kretanje kapitala E, mali poduzetnici e, propadaju zato što se ne mogu nositi sa e, konkurencijom velikog zapadnog kapitala možemo li onda uvesti poseban tretman za vlastite domaće poduzetnike koji su ugroženi zapadnim kapitalom Hvala vam, a sada riječ ima gospođa povjerenica. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, dakle najprije nekoliko riječi o Rumunjskoj i Bugarskoj. To nije tema današnje rasprave, no komisija je nekoliko puta rekla da smatramo da Rumunjska i Bugarska su spremne ući u šengenski prostor, da ispunjavaju sve tehničke kriterije koji moraju biti sve E, za sve zemlje isti, no vijeće još uvijek nije bilo u mogućnosti donijeti to odluku, nadam se da će to biti uskoro. E, stvaranje Schengena je, kao što, ste i, kao što je većina vas spomenula, jedno od najboljih postignuća Europske unije. 450 milijuna ljudi se slobodno kreće unutar e, vanjske granica i dakle učine oko 25 milijardi putovanja u Europskoj uniji svake godine. To je doista nevjerojatan podatak. Činjenica da možete putovati od e, Finske do Malte bez putnih isprava je nevjerojatno i mislim da jako dobro utječe i na unutarnje tržište. Što se tiče pregovora, čujem da neki od vas e, su željeli mm, nisu željeli da to toliko traje, ja također sam željela da to bude kraće, no eto, to je kompromis, rezultat koji imamo je kompromis i možemo biti ponosni na to komisija će imati veće mogućnosti osigurati da zemlje članice ne, nemaju neovlaštene e, granične kontrole na unutarnjim granicama i provodit ćemo redovite evaluacije te raditi zajedno te nadamo se izgraditi povjerenje koje je očito nedostajalo. Sloboda kretanja po Europi bez graničnih kontrola mora ostati e, mogućnost za još dugi niz godina i zato vas pozivam da glasate za prijedloge koje su pripremili vaši izvjestitelji, gospođa Weber i gospodin Koeljo, kojima još jednom želim e, zahvaliti na teškom i napornom radu. Hvala vam puno. Hvala vam gospođo povjerenice. E, a sada riječ ima izvjestitelj gospodin Koeljo. Hvala vam. Povjerenica Malstrom je samo napomenula onaj tko je pobjedio je zapravo najviše komisija, zato što ćemo sada imati instrument koji je zajednički Europske unije. Do sada je to bilo na zemljama članicama. Dakle, trebalo jako puno vremena da se odgovori na sve ove komentare. Nije istina da postoji pretjerivanje u ponovnom uvođenju kontrola na granicama, riječ je samo o izvanrednim okolnostima i dakle o tome će odlučivati Europska komisija i ako je potrebno vijeće u sudjelovanju zemalja članica. Druga stvar, nije istina da se na ovaj način ugrožava slobodno kretanje građana. Naprotiv, jačamo tu e, to pravo zato što od sada nadalje svi e, pokušaji da se ilegalno ponovno uvedu granice na unutarnjim kontrolama to će se sada sve bolje kontrolirati zahvaljujući ovom mehanizmu treća stvar nije istina da migracija može biti uzrok ponovnog uvođenja granica mi odbijamo to te prognoze i kao što povjerenica spomenula ova rasprava se ne odnosi na rumunjsku i na bugarsku koje bi već trebale biti u šengenskom prostoru. No riječ je o jednom načinu da odgovorimo onima koji se boje ulasku Rumunjske i Bugarske. Te dvije zemlje doista mogu poštivati uvjete. U ostalom sada imamo i mehanizam evaluacije. Sve zemlje članice će biti odgovorne za dakle, pružanje odgovora na sve situacije. Tako da Mm, mislim da te bojazni oko Bugarske i rumunske, mislim da jednostavno nisu utemeljene. Želim zahvaliti svima na raspravi, e, izvjestiteljima iz Sjene, svima koji su sudjelovali u pregovorima i želim vas prije svega podsjetiti e, na doprinose naših kolega, e, našeg kolega Enciju te vrlo usku suradnju kolegice Renate Weber koju želim zahvaliti. Hvala vam gospodine Koeljo. Zadnja govornica je zastupnica Weber. Molim vas da upalite mikrofon. Želim poručiti dvije stvari. Prije svega zahvaljujem kolegi i prijatelju Karlosu Koelju, ali isto tako i svim ostalim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni, te našim asistentima i svim djelatnicima parlamenta. Oni su nam pomogli u radu. Isto tako htjela bih poručiti još nešto. Za mene kao nekoga tko je stopostotno proevropski orijentiran, ne iznenađuje me da netko izvan šengenskog prostora Zapravo iznenadilo me da je netko tko ne pripada šengenskom prostoru radio na nečemu što ide u korist svih evropskih građana. Ja sam radeći na ovome imala u vidu svoju zemlju, Rumunjsku, u nadi da će ovo ovaj novi paket mjera šengenskog upravljanja olakšati put Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u šengenski prostor. One su tehnički spremne i žele biti sastavni dio šengenskog prostora. Mi smo isto tako evropski građani i želimo imati ista prava kao i svi ostali. Muchas gracias, señora Weber. Eh, cerramos este punto y lo votaremos mañana a las 11. A glasanje imamo sutra u 11.30. Idemo sada na sljedeći, sljedeću točku dnevnog reda. E, riječ je o zajedničkoj raspravi o financijskim izjavama te ostalim izvještajima. Imamo e, izvještaj gospodina Lenea te izvještaj gospođe McCarthy. Počnemo sa gospodinom Leneom. Imate četiri minuta. Gospodine predsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege, mislim da ovaj dosije o kojem ćemo sad raspravljati e, izuzetno važan.